Good morning. Uh, Dobro jutro. Izgleda da nam ne radi prijenos na internetu, međutim za vas to i onako nije problem jer vam e, to nije ovdje potrebno. Dobro jutro svima. Danas ćemo razgovarati o pregledu tema iz područja klimatskih promjena, zaštite okoliša i javnog zdravlja, sigurnosti, hrane, dakle svih tema važnih za naš odbor. Međutim, sigurnost hrane neće biti na današnjem dnevnom redu, tako da ćemo se baviti s ove tri teme koje sam spomenuo. E, pozvali smo tri stručnjaka iz raznih institucija koji su izradili jednu studiju o tome što možemo očekivati u pojedinim područjima. Svatko od njih će održati predavanje u trajanju od 15 minuta i onda ćemo imati vremena za vaša pitanja i odgovore i pretpostavljam da ćemo tada već, da će biti skoro 12.30. Imaćemo inače tri bloka, tri kruga pitanja E, naši stručnjaci koje smo pozvali, a dakle oni su dobro upoznati sa svojim temama, ali ne znaju detaljno sve teme, s obzirom da je riječ o jednom vrlo širokom području, no oni će u svakom slučaju pokušati dati dobar pregled situacije. Dakle, tu je Anke Heller iz instituta ok koja će nam govoriti o klimatskim promjenama, zatim Franciska Wolf, također iz istog instituta, koja će nešto govoriti o zaštiti okoliša, te Nikola Nikolaj Puškarev koji će nam govoriti o javnom zdravlju. Tako da evo, predlažem da sada prijeđemo na prvu temu klimatske promjene Europske unije, trenutna situacija aktualni budući izazovi. Neki od njih su nam poznati iz programa Ursula von der Leyen, a evo ja ću sada dati riječ Anke Herold koja će nam reći što možemo očekivati. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala vam lijepo. Mi smo dobili zadatak da proučimo postojeće zakonodavstvo, postoje, posebno ciljeve i strategije. A što se tiče budućih izazova, Analizirali smo buduće izazove temeljem e, prijedloga predsjednice von der Leyen i gledali smo što će biti u sljedećem e, zakonodavnom sazivu i koje su praznine u provedbi okolišne i klimatske politike. Nažalost, ovaj slajd nije velik, ali ja ću vam objasniti o čemu se radi. To su projekcije trendova i e, kretanja emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji. Okay. I will just explain then it pa onda ću samo objasniti u nekoliko riječi. Za 2020. godinu cilj Europske unije je minus 20% u usporedbi sa 90. godinom, a što se tiče 2030. minus 40% u odnosu na razinu iz 1990. To je također cilj Europske unije iz Pariškog sporazuma, dakle najmanje 40%, a u dugoročnoj perspektivi do 2040. godine ciljevi još nisu ugrađeni u zakonodavstvo, ali jesu u dugoročnu strategiju komisije koja predviđa za 2050. cilj od minus 80 do minus 95% manje emisija. Ovdje crnom bom su označene emisije, tako da smo mi već ispod emisija ciljeva za 2020. A žuta i zelena linija e, predstavljaju projekcije za budućnost, ove sprekidane crte, tako da vidimo da smo tu iznad cilja za 2030. što bi značilo da se moraju provesti dodatne mjere da se postigne cilj za 2030. godinu kasnije ću više o tome. Što se tiče općih klimatskih ciljeva, pred nama su neki novi izazovi. Temeljem Pariškog sporazuma 2020. godine će se ažurirati nacionalni doprinosi, tako da se od stranaka traži da podnesu te nove dakle predložene doprinose. Razgovarat će se o tome hoće li Europska unija imati ambiciozni cilj za 2030. godinu. U prijedlogu von der Leyen stoji da bi ona htjela da to ide prema minus 50%. Ako sva glavna gospodarstva pokažu veću ambiciju, ambiciju do do minus 55% u odnosu na 1990. godinu. To je također već bilo u rezoluciji parlamenta iz prošle godine gdje se podržao ovaj ambiciozni cilj od minus 55%. Zatim smo razgovarali o ambicioznijem cilju za 2050. godinu da se postigne ugljična neutralnost. Tako da umjesto minus 80 se predlaže minus 95%. O tome se već vode rasprave u vijeću i to je dobro potporu velikog broja država članica, međutim neke države članice su, tome, su se tome usprotivile. To će biti na e, radnom programu finskog predsjedništva. Zatim, e, kandidatkinja za predsjednicu komisije predložila je također Europski klimatski zakon koji bi se trebao provesti e, koji bi se trebao provesti cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine. Sljedeći prijedlog je Europski klimatski pakt među regijama, lokalnim zajednicima, civilnim društvom i školama. E, da kako višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. do 2017. 2027. ovdje stoji kriva brojka, e, je također važan e, za ove politike. Prijedlog komisije da se povećaju rashodi za klimatske ciljeve sa 20 na 25%. To bi zapravo bio iznos od 320 milijardi eura. A u prošlom sazivu smo imali rezoluciju Europskog parlamenta koja kaže da bi se rashodi za klimatske ciljeve trebali povećati za 30% najkasnije do 2027. Dakle, to je povećanje odnosu na prijedlog komisije. Na kraju imamo i fond za pravednu tranziciju koji se predlaže za tranziciju na čistu energiju u područjima gdje se koristi ugljen. U rezoluciji Europskog parlamenta traži se da se alocira 4,8 milijardi eura iz VFO-a za tu namjenu. Što se tiče e, ciljeva e, smanjenja emisija stakleničkih plinova, bitno je spomenuti ETS i one sektore koji ne sudjeluju u ETS-u. Što se tiče sustava trgovine emisija, cilj je minus 20% za 2020. i minus 43% do 2030 i znači nakon 2020. bi bilo smanjenje od 1,74% godišnje. U ETS-u je obuhvaćeno oko 45% emisija stakleničkih plinova u EU. uniji više i Želim reći da smo 2018. godine također usvojili direktivu ETS za četvrtu fazu. Što se tiče dodjele e, dozvola, one se odvijaju kroz dražbe i slobodnu raspodjelu dozvola u sektorima e, gdje postoji visoka razina premještanja proizvodnje zemlje s nižim standardima. Međutim, ova slobodna dodjela će se prestati koristiti do 2030. godine. U ranoj fazi ETS-a E, raspodjela dozvola bila je, naime, dozvola je bilo više nego emisija, tako da se pojavio suficit od 2,1 milijardi tona CO2, što je pak dovelo do pada cijena, do, dakle tih dopuštenja za emisije. Prva mjera je e, koja je uvedena od između 2014. i 2016. godine Nazvana je backloading, što znači da nije bilo dražbi, nego su zadržane dozvole. A sada imamo novi instrument pod nazivom rezerva za stabilizaciju tržišta od siječnja ove godine, gdje se jedan dio ukupnih dozvola stavlja u tu pričuvu i puštaju se samo ukoliko određeni pokazatelji pokazaju smanjenje ispod određene granice od 2023. nadalje broj u MSR-u bit će ograničen na e, volumen dozvola kojima se trgovalo odnosno koje su bile na dražbi prethodne godine. Plavom bojom možete vidjeti dakle dozvole za emisijske jedinice, a one su više od ovih dakle sivih stupaca koji označavaju emisije. Zatim e, žuto je kumulativni suficit, a e, crvenom e, linijom označava se cijena. Kao što vidite 2013. odnosno 2014. je došlo do povećanja nakon uvođenja MSR-a, a sada u srpnju je bila cijena iznosila oko 25 eura, tako da je došlo do porasta Što se tiče ETS-a, koji su budući izazovi, ako se poveća cilj smanjenja emisija za 55%, to bi značilo da treba povećati smanjenje emisija u sklopu ETS-a. To znači da bi se ETS trebao smanjiti negdje između, odnosno emisije između 61 i 65%, posto što bi se moglo postići osnaživanjem MSR-a ili pak ukidanjem pojedinih e, dozvola, emisijskih dozvola. Neke e, zemlje su također e, dakle poput Njemačke, Francuske, e, Ujedinjene kraljevine Španjolske i Portugala uvele mjere za postupno, postupni prestanak korištenja ugljena. One su sve inače sada u ETS-u. Kada te emisije ne bi bile u ETS-u, onda bismo bili u sličnoj situaciji kao i prije, odnosno imali bismo veliki suficit što bi također značilo da bi se dodatne dozvole trebale ukinuti. U nekim državama članicama se predlaže da se dakle e, te emisijske dozvole ukinu e, ili povuku zapravo Postoje također e, smjernice za državne potpore e, koje se tiču emisija koje će isteći 2020. godine i koje bi trebalo revidirati. U četvrtoj fazi ETS-a dogovoreno je da će se osnovati novi fond za modernizaciju iz kojeg se daje potpora ulaganjima za modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti državama članicama gdje je BDP po glavi stanovnika niži od 60% uniji prosjeka Unije i to će biti negdje 2024. Zatim imamo isto tako emisije koje ne spadaju u ETS, koje nisu obuhvaćene ETS-om i na koje se odnosi e, uredba o podjeli napora i odluka o podjeli napora. Dakle, to su promet, e, građevinarstvo, poljoprivreda, i otpad. Dakle, tu su ciljevi minus 10% 2020. E, i minus 30% 2030. To sve u usporedbi sa vrijednostima iz 2005. Ovdje e, možete vidjeti plave stupce, dakle, koji se tiču dakle, ciljeva za 2020. A e, svjetlo plavom bojom su ciljevi za 2030. Kada pogledate e, trenutnu projekciju e, emisija u državama članicama, e, Mali broj zemalja označen je zelenom bojom. To su zemlje koje su već postigle ciljeve za 2030. godinu, a narančastom bojom su označene one zemlje gdje još uvijek nisu ostvareni njihovi specifični ciljevi u sektorima koji ne spadaju u ETS. Zatim, e, temeljem uredbe o upravljanju države članice su morale e, podnijeti svoje energetske i klimatske planove komisiji koje je komisija analizirala. Ta je ocjena pokazala da smanjenje emisija u e, sektorima koji ne spadaju u ETS će biti 2% manja od zadanog cilja u tom sektoru. A velik broj država članica u tom nacrtu plana nije objasnio na koji način će ispuniti nacionalne ciljeve temeljem uredbe o raspodijeli napora niti dodatne mjere. Države članice su dobile preporuke od komisije i moraju pripremiti revidirane planove do kraja ove godine i onda će to ponovno ići na ocjenu. Ovo su ciljevi za obnovljive izvore energije, to je cijeli jedan paket mjera. Imamo dakle 20% to je udjela e, obnovljivih izvora energije 2020. i 30% 2030. To je za europsku razinu. U ovom području Imamo direktivu o obnovljivim izvorima energije gdje postoji klauzula o reviziji kako bi se do 2023. godine možda e, revidirali postoci prema gore. Zatim ocjena energetskih i klimatskih planova država članica pokazala je da još uvijek postoji neka i razlika od 1,1 do 1,6% da bi se postigao ovaj cilj od 32% udjela obnovljivih izvora e, energije do 2030. godine, a to ovisi u velikoj mjeri o doprinosu nekih e, od ambicioznih država članica. Zatim imamo e, ciljeve u području energetske učinkovitosti, to u odnosu na konzumaciju primarne energije i finalne energije u odnosu na primarnu energiju minus 30%, 13% e, poboljšanje 2020. i 26% do 2030. U ovoj ocjeni e, energetskih i klimatskih planova država članica još uvijek postoji e, dakle kašnjenje od 2 do 6% do ispunjenja ciljeva, zadanih ciljeva do 2030. godine. Samo su neke države članice e, u ovim planovima iznijele svoje mjere za to, da se to postigne. Ovo je zrakoplovstvo, dakle međunarodno zrakoplovstvo inače nije sastavni dio ciljeva na razini Europske unije, Ovdje možete vidjeti e, da su e, domaće emisije relativno stabilne, međutim međunarodne emisije se snažno povećavaju. Što se tiče međunarodnog zrakoplovstva, 19% emisija na svjetskoj razini dolazi iz, e, proizlazi iz dakle, zrakoplova koji polječu iz Europske unije, tako da mi tu imamo dosta značajan udio u svjetskim emisijama. Zemlje su se na svjetskoj razini dogovorile da ICAO treba razraditi instrumente i mjere za smanjenje emisija. A države trebaju surađivati, tako da je ICAO izgradio sustav Korsija da se smanje emisije u zrakoplovstvu nisu nam svi e, detalji poznati, primjerice koje će jedinice biti prihvatljive i što će biti sa dvostrukim obračunom e, iz Pariškog, temeljem Pariškog sporazuma, dakle to sve još nije odlučeno, međutim Europska unija će morati donijeti odluku hoće li sudjelovati u sustavu Korzija ili će se emisija zrakoplovstva nastaviti obračunavati u našem sustavu. Mi smo bili uključili sve emisije u ETS, međutim onda je to zaustavljeno e, na međunarodnoj razini za taj dio, međunarodni dio emisija e, i rečeno je da će to preuzeti i kao. Zatim, e, što se tiče zrakoplovstva, e, komercijalno zrakoplovstvo e, je izuzeto od energetskog poreza, tako da neke države članice traže da se uvede porez na kerozen u čitavoj Europskoj uniji. Isto tako postoji i državna potpora nekim zračnim lukama i nekim zrakoplovnim kompanijama i to se revidira tu imamo mnogo izazova i imamo mnogo izazova vezano uz gorivo iz obnovljivih izvora energije. Zatim imamo brodarstvo. E, međunarodno brodarstvo, odnosno emisije iz tog sektora nisu također uvrštene u ciljeve Europske unije 2018. godine i MO je dogovorila e, inicijalnu strategiju za smanjenje stakleničkih plinova na svjetskoj razini. Njihov je cilj da se do 2050. emisije smanje na barem 50% u usporedbi sa sa razinom iz 2008. godine, tako da to je jedan dugoročni cilj, međutim još tek treba odlučiti koje će biti kratkoročne mjere. Za sada nije dogovoren nikakav rok za e, srednjoročne i dugoročne mjere. Što se tiče direktive ETS, komisija bi trebala temeljem te direktive redovito provoditi pregled aktivnosti IMO-a i apelirati da se nešto poduzme vezano uz emisije iz brodarstva od 2023. godine. Komisija je već iznijela prijedlog da se Europska uredba za monitoring prilagodi e, sustavu prikupljanja podataka u sklopu IMO-a. Ovdje vidite i slično kao i u sektoru zrakoplovstva, to su emisije iz pomorskog transporta, brodarstva, naranđasto je osnova, najviša linija je scenarij sa velikom e, potražnjom. Dakle, imamo sektor koji trenutačno e, značajno povećava emisije i stoga je važno pozabaviti se mjerama smanjenja. Još jedno područje na dnevnom redu na razini Europske unije su emisije iz vozila. Dosta je zakonodavstva donijelo, doneseno u ovom sektoru. U zadnjem mandatu transportni sektor pokazuje sve veće emisije i um, imamo 22% <clears throat> emisija stakleničkih plinova. Prošle godine emisije iz putničkih vozila bile su oko 2200 grama CO2 po kilometru, a cilj za 2020. je 95 grama e, CO2. Dakle, još nismo došli na cilj. Prodaja hibridnih e, vozila i električnih vozila se povećava, no međutim ukupni udio ovih kategorija i dalje je prilično nizak u brojnim državama članicama, osim nekih iznimaka u Europi kao što je primjerice Norveška. Što imamo na dnevnom redu što se tiče zakonodavstva, revizija zakonodavstva što se tiče e, CO2 standarda za nove putnička vozila i e, revizija e, standarda za vozila teža, teška vozila za do 2022. Zatim tu imamo i e, naplatu e, korištenja određene infrastrukture za određena vozila, tako da bi se razlikovala dobra od loših vozila u smislu CO2 emisija. Ono što je bitno jest da države članice mogu naplaćivati e, cestarine u odnosu na razdaljine ali isto tako i odnosu na neke aspekte zagađenja zraka ili zagađenja bukom. No, CO2 emisije još se ne smatraju vanjskim troškovima. U prijedloge e, i u pismima von der Leyen bili su uključeni i e, neke rasprave oko e, poreza na, e, e, ugljik gdje bi se e, znači proizvodnja koja zapravo producira dosta ugljika preselila u zemlje koje nisu EU što zapravo nazivamo premještenjem ugljika, no to bi se riješilo uvoznim carinama na E, takve proizvode koji nemaju ekvivalente e, za, e, nemaju na ekvivalentni način riješeno naplaćivanje pretjeranog ispuštanja ugljika. Osim toga, zabranilo bi se premještanje ovih dozvoljene količine, odnosno dozvola za komisije na takve e, proizvođače. Tako da ako pogledate različite studije, e, vjerojatno to na kraju neće biti u skladu sa pravilima VTO-a i ako razmišljamo o takvim e, prilagodbama poreza koje će imati utjecaj na ETS direktivu i na način kako to raspoređivanje funkcionira. Dolazim do zadnjeg slajda. Još jedno pitanje koje se ovdje pojavilo je E, postupno ukidanje fosilnih goriva. 2009. su se vođe G20 dogovorili oko postupnog ukidanja subvencija za fosilna goriva, a sada imamo redovita izvješća komisije što se tiče statusa tog postupnog ukidanja. Iz siječnja ove godine izvješće pokazuje da su subvencije za fosilna goriva ostaje relativno stabilne između 2008. i 2016. u EU, što znači da se nije nisu smanjile usprkos toj međunarodnoj obvezi koja je preuzeta i komisija je najavila da će u e, ocjeni EU okvira za e, oporezivanje energije da će se također pozabaviti tim sljedećim koracima vezano uz ukidanje subvencija za fosilna goriva u ožujku 2019. Parlament je glasovao o isključivanju potrošnje na proizvodnju ili sagorjevanje fosilnih goriva iz um, EDRF e fonda. Evo, ja sam došla do kraja svoje prezentacije, predstavljanja izazova koji nam predstoje, koji su brojni, no uh, to je tema koja je naravno i u javnosti vrlo istaknuta danas. Hvala. Meni se čini da ste ipak još i čak i izostavili neke sektore usprkos e, cjelovitosti prezentacije. Malo ste govorili dulje od 15 minuta, moram reći isto. E, tako da ću sada omogućiti e, prostor za pitanja, komentare. No, nemojte se fokusirati na politiku, ovo je informativni sastanak, pa molim vas da vaša pitanja budu isto takva. Gospodin Sinčić. Hvala vam lijepo. Kad govorimo o koordiniranju ovih aktivnosti o kojima smo govorili, o smanjenju emisije, o zelenoj tranziciji, svi se ti potezi rade prema nekim dokumentima. Mi u Hrvatskoj imamo problema s dokumentima, recimo strategija prilagodbe klimatskim, klimatskim promjenama. Ona je trebala biti donešena prije više godina, ona debelo kasni. To nam je prvi problem. Zatim, nova energetska strategija, također bi trebala biti donesena, međutim ne znamo kakva će biti ni kada će doći. Strategija u kojoj sada živimo od 2009. do 2020. temelj te strategije je bila nuklearna elektrana. Mi smo 2009. rekli temelj naše strategije je nuklearna elektrana. Ta strategija vrijedi još danas, nuklearke nema. Dakle, to je potpuno promašen dokument. Treća stvar je niskougljična strategija. Koliko čujem, neće nam baš biti toliko zelena. Ono što želim reći, ključno je da znanstvenici, stručnjaci, ljudi koji najviše znaju o ovome moraju pratiti što se dešava u pojedinoj zemlji, a ne a priori vjerovati korumpiranim i nesposobnim vladama ako želimo da ova tranzicija uspije. Hvala vam. Um, Hvala, međutim nisam shvatio koje je pitanje u ovome što ste rekli. Thank you. Uh, Hvala. E, ne znam mogu li ja izostaviti nešto e, što je subsidijarna politika, ali e, ja cijenim da ova klimatska rasprava temeljena na dokazima E, dosta pitanja bismo mogli postaviti oko ovog vrlo informativnog pregleda, Međutim, ja ću postaviti pitanje vezano e, posebno uz Dansku, nama je to interesantno, vezano uz e, brodarsku industriju, uz pomorski prijevoz. Koliko ja shvaćam, europske Europska unija će uključiti svoje vrijednosti u EMU no, mogu li razumjeti to na način da sadašnji način mjerenja emisija CO2 će biti model e, koji ćemo primijeniti i u IMO-u? Tako da možemo ukazati na zajednički footprint CO2 možda ne po toni broda, već po, po kontejneru, po po kontejneru, znači po tim kutijama koje prevoze teret. Znači koji je ugljični otisak po kontejneru, a ne po brodu. Jer to je ogromna razlika e, ako se gleda već podaci temeljeni na dokazima. I ovo je e, pitanje temeljeno na dokazima nekako e, ako budem razočarana sa odgovorom, možda će na kraju moj komentar biti politički. Gospodin Bat. Hvala vam. Kolege, dame i gospodo dok se borimo za klimu ne smijemo zaboraviti ni na konkurentnost i na utjecaj koje će naše aktivnosti imati na druge dijelove svijeta, drugi dijelovi svijeta morat će i svoj dio odraditi što se klime tiče. Dakle, moje pitanje je, rekli ste da će možda biti problem e, uvesti prekogranične poreze za zemlje koje nemaju klimatske ciljeve. Možda možemo osmisliti sustav da zemlje e, koje uvoze e, u Europsku uniju moraju kupiti zelene certifikate od zemalja u koje uvoze svoju robu. Evo to bi recimo povećalo e, ulaganja u zelenu energiju u tim zemljama, a i smanjilo bi trošak zelene energije. Hvala, gospodin Bloš. Thank you. Um, I have two questions. Hvala, ja imam dva pitanja. Jedno je vezano uz to što ste spominjali da je prilagodba ugljične politike vjerojatno nije kompatibilna sa pravilama VTO-a ja, moje informacije nisu takve, drugačije su. Zašto mislite da nije vjerojatno da je to e, kompatibilno s pravilima VTO-a? drugo pitanje, nisam siguran imate li te podatke, ali možete li usporediti scenarije koje imamo sada što se tiče smanjenja CO2 emisija i i scenarij iz 1,5 eh, znači iz eh, povećanja za 1,5 stupnja iz izvješća IPCC-a. Hvala gospodin Luena. Dobar dan, eh, ja imam općenitije pitanje. Nadam se da su prognoze pogrešne, no čini se da svjetsko gospodarstvo, europsko gospodarstvo ulazi u fazu koja nekako e, stagnira, ide prema dolje. Kako zadržati ambicije politike ako imamo gospodarstvo koje neću reći da je u recesiji, ali usporava i u kojoj mjeri će politike i političari društva zemlje koji se žele baviti ovim velikim izazovima u kojem e, trenutku će se oni moći time baviti jer ili smo u recesiji ili e, smo gospodarski ekonomski pogođeni jer e, želimo pomiriti naše politike sa ekonomskim ciklusom koji usporava to je jako veliki izazov ljudi koji njeću klimatske promjene, čekaju samo ovaj trenutak i da kažu nemoguće da e, ostvarite i smanjenje i istovremeno da e, gospodarstvo raste i ostvaruje e, porast. Dakle, kako namjeravate pomiriti te ambiciozne e, politike sa tim uspravanjem gospodarstva? Dobro, idemo vidjeti može li se odgovoriti na ovo pitanje gospodin Hođik. Hvala vam. Hvala na zanimljivoj prezentaciji e, koju ću rado proučiti. Ono oko čega se pitam što se tiče ovih projekcija. S jedne strane naglasio bih pitanje vezano uz eh, uz poštivanje pravila VTO-a i da li bi slobodna raspodjela možda značila veću ravnopravnost. No drugo, gdje vi iz vaše perspektive vidite učinak i ulogu ulaganja u neka od fosilnih goriva i gdje vidite koristi ili prepreke e, za prijelaz na e, gospodarstvo sa nultom stopom emisija ugljika? Dobro pitanje. E, gospodin Kanes, a nakon toga bih predložio da zaključimo ovu raspravu jer imamo dosta već pitanja koje su postavljeni. Možda ću ja još postaviti i pitanje, a nakon mene ćemo čuti odgovore. Hvala. Moje glavno pitanje, prvo, hoćemo li dobiti ovu prezentaciju? Jer ja imam e, na internetu prezentaciju, ali nije ista kao ova koju smo danas čuli. Ova nam je bila vrlo zanimljiva. Želio bih pitati za tehnologiju. Ne znam da li institut savjetuje komisiju oko tih pitanja. Međutim, smatrate li da smo mi na putu da dobijemo tehnologiju koja nam je potrebna kako bismo primjerice zadržali industriju čelika u Europi? Ako ispunimo nove ciljeve do 2050 Jesmo li spremni za to ili su nam potrebne neke dodatne inovacije da zadržimo primjerice industriju stakla. Nas zanima e, kako ćemo zamijeniti plastiku staklom. Meni se to sviđa. Međutim, staklo u ovom trenutku guta jako puno e, ugljika e, i Mislim da se moramo pripremiti za postavljanje novih ugljičnih ciljeva i oni kažu, industrija stakla kaže da nema tehnologiju kojom bi to ispunila. Što se tiče energetskog balansa, znamo da sunce, valovi i vjetar su spremni proizvesti mnogo više električne energije nego što nam je potrebno no mi u ovom trenutku nismo spremni za takvo uravnoteženje mreže. I e, koji je mogući odgovor? Da li su to ozbiljna e, i ogromna ulaganja, a tu govorimo o dosta novca, znači ulaganja u paneuropski sustav e, uravnoteženja energetske mreže iz perspektive izolirane zemlje kao što je Bugarska koja ima brojne zemlje u svom susjedstvu koje nisu e, zemlje Europske unije, mislimo da je to prilično ambiciozna ideja. Ja sam htio još pitati i za pitanja iz transporta, ali neću oduživati ovo pitanje. Dobro, onda ću ja postaviti pitanje iz prijevoza, iz transporta. Možda ne vaše pitanje, ali evo, moje pitanje, rekli ste da radimo sa standardima CO2 i tako dalje u politikama Europske unije, no na nacionalnoj razini imate sve više i više zemalja koje žele stati na kraj motoru sa unutrašnjim sagorijevanjem. To je politika dosta velikog broja zemalja u Europskoj uniji. Međutim, oni će naići na pitanja unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji jer pravila unutarnjeg tržišta gotovo da zabranjuju zemljama da postave takve ciljeve. Mene bi zanimale ideje kako će e, zemlje koje bi htjele stati na kraj motoru s unutrašnjim sagorjevanjem, a Europska unija postavlja CO2 standarde samo za vozila. Znači kako riješiti to pitanje? Imate 10 minuta za odgovore. Hvala vam lijepa. Evo prvo vrlo konkretno pitanje o tome dopuštaju li pravila nadzora imo emisije po kontejneru, ne samo po brodu. <laughs> To moram provjeriti, nažalost, jer nisam upućena u te detalje. Ne mogu vam odmah dati taj podatak. Kada je riječ o pitanju koje se odnosi na prilagodbu ugljika, ne znam je li to protiv ili u skladu sa pravilima VTO-a, no trebamo uzeti u obzir činjenicu da je Europska unija u sklopu ETS-a osmislila način e, kako riješiti pitanje, pitanje konkurentnosti, a to je da se emisijske jedinice besplatno daju onim e, industrijama koje ne moraju kupovati to na dražbama, nego ih dobivaju besplatno jer su vrlo konkurentne i to je način zaštite takve industrije. oni ne snose te dodatne troškove emisijskih jedinica jer industrija iz drugih zemalja ne mora nabavljati emisijske jedinice na dražbama na tržištu i onda su zahvaljujući tome jednake. I da bismo uveli sada prilagodbu za prekogranični oblik i uvezli e, i uvozne tarife, trebali bismo uzeti u obzir kako bi se to našla u međusobnom odnosu da bismo upotrebili oba instrumenta istovremeno. Ne bih htjela reći da to nije jedna od mogućnosti kao alata u politici, ali ovo pitanje konkurentnosti, ako želimo riješiti na drugačiji način, onda trebamo uzeti u obzir kako to uskladiti i sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Zatim, Potpuno se slažem s tvrdnjom da postoje i drugi načini rješavanja problema međunarodne konkurentnosti. Europska unija je uvela nešto što nisam spomenula u izlaganju, dakle to je uredba EFKAS prema kojoj uvoznici u Europsku uniju imaju iste obveze kao i europska industrija, odnosno moraju se pridržavati istog sustava smanjenja i svi naši uvozi su obuhvaćeni tom uredbom kao i europska industrija. Dakle, ovisno o sektorima, postoje različiti načini. To je doista bitno pozabaviti se ovim pitanjima konkurentnosti, a ovaj porez na prekogranični ugljik e, je jedan dio toga. Europska unija se koristi čitavom lepezom načina kako bi se suočila sa tim problemom. Zatim smo imali pitanje o tome u kojoj mjeri su europski ciljevi u skladu sa ovom pretpostavkom e, povećanja temperature za 1,5 stupanj IPCC-a pa, nažalost, scenariji IPCCC-a nisu toliko precizni i ne možemo sada reći da će to značiti to ili ono za Europsku uniju ili za pojedine zemlje. To se odnosi na globalnu razinu, a iz toga onda trebate izvući odgovarajuće ciljeve za zemlje i za regije. No, ako pomno razmotrimo proračune, na globalnoj razini i za razne regije u kojima se uzima u obzir upravo taj scenarij od povećanja temperature za 1,5 stupanj. Treba reći da je IPCC e, povećao te proračune do 2030. godine tako da za to razdoblje imamo malo više sredstava na raspolaganju i scenariji su zapravo e, povezani sa tim razdobljem od 2030. do 2050. Naravno u skladu sa ovim izvješćem o povećanju za 1,5 stupanj. Evo, nadam se da sam tim odgovorila na to pitanje. Zatim, kako pomiriti ambiciozna smanjenja emisija sa slabljenjem gospodarstva. Pa s jedne strane potrebna su znatna ulaganja kako bi se provela strategija smanjenja emisija, ali iz prošlog iskustva znamo da smo imali povremena razdoblja sa značajnim rezovima emisija koji su se poklopili sa usporavanjem gospodarstva, tako da to je dalo rezultate u unatoč usporavanju gospodarstva. Zatim pitanje ulaganja u plin i o tranziciji koja je u tom smislu potrebna. Prirodni plin ugljen, nafta. E, je li predviđeno razdoblje u tranzicijskom periodu gdje će i plin igrati ulogu? Pa recimo u svijetu koji ima neutralne emisije ugljika do 2050. godine nije predviđena uloga prirodnog plina jer je on jedan od fosilnih goriva, fosilnih energenata, tako da ćemo morati i dugoročno isto postupno ukloniti plin. Zato treba razmotriti u tom svjetlu ulaganje u plin. Zatim pitanje koje se odnosilo na tehnološke izazove u industrijskom sektoru Spomenuta je puhačka industrija koja je jedna od industrija koja stvara emisiju ugljika kao i industrija cementa. Da, istina je da u industrijskom sektoru još nam predstoje neki tehnološki izazovi i da ne raspolažemo svim rješenjima koja su potrebna, tako da trebamo potaknuti istraživanja u industriji kako bi se osmislili proizvodni sustavi koji ne proizvode emisije. S druge strane, već je ostvaren značajan tehnološki napredak u tom području i to moramo izvući iz svijeta inovacija i ostvariti prave konkretne primjene u industriji. I to uvrstiti također i u prave inovacijske politike, ali to je svakako jedno područje gdje još mnogo toga treba učiniti. onda imamo ovo vrlo teško pitanje o tome kako stati na kraj motorima s unutarnjim zagorjevanjem europskim politikama, pa sigurno ste vi bolje razmotrili mogućnosti za to kako biste ustanovili kako zemlje članice mogu same se odrediti te ciljeve. U ovom trenutku postoje određeni proizvođači automobila koji su unaprijedili rad na tim ciljevima i to je važan korak koji je poduzela sama industrija. Ali to je pitanje o kojem treba podrobnije porazgovarati sa mojim kolegama koje se bave transportom, tako da nemam sada baš e, podroban odgovor na to pitanje. Hvala, to nije problem. I hvala što ste se osvrnuli na sva pitanja i mislim da smo time zaključili prvi krug. Ostaju neka otvorena pitanja, ali ovime smo dobili dobar predlog tematika i sektora o kojima ćemo voditi kasnije i rasprave političke naravi. I ovdje je e, također izvjestiteljica za MRV u transportu koja je već dala neke odgovore, ali također ćemo morati povesti još detaljnije političke rasprave o tome. Hvala gospođi Herold na uvodnom izlaganju. Sada imamo drugu govornicu, Francisku Wolf, također iz Eko instituta. Evo, molim vas, ako možete, držite se ovih 15 minuta i onda, naravno, ako se želite natjecati, onda to možete kada se vratite u institut. A gospođa Vops će govoriti o europskim politikama zaštite okoliša. Dakle, ja ću se osvrnuti na sve politike koje se ne tiču klimatskih promjena, tako da je to dosta toga i nisam sigurna da ću sve to uspjeti u 15 minuta, zato će moje izlaganje biti dosta selektivno jer i Inače ima i drugih stvari koje su se dogodile u prethodnom sazivu na koje se neću osvrtati. Evo, moja prezentacija je slična onoj kolegice. Započet ću sa nekim e, općim pitanjima i onda ću prijeći na pitanja koja su postala sastavnim diom, dijelom e, programa komisije u posljednjih nekoliko tjedana. I zatim e, ću se osvrnuti na e, neka pitanja gdje postoje još nedostaci u provedbi i obuhvatit ću također i ono što je predviđeno za reviziju ovako i onako s obzirom na to da se to redovno predviđa u zakonodavnom postupku. Kada je riječ o prvoj skupini, dakle općim pitanjima, daću sadašnje stanje stvari i to su uglavnom pitanja koje je izdvojio prethodni saziv parlamenta, ali i druge europske institucije i sada treba vidjeti kako unaprijediti rad na tim pitanjima. Evo, kada je riječ o općim pitanjima, imamo dosta izazova i problematičnih trendova koje Europska unija treba riješiti i svladati u sljedećem razdoblju. Dakle, onečišćenje nitratima, smanjenje populacije insekata, to vam je sve poznato. Zatim tu su područja koja izazivaju zabrinutost, dakle E, raznolikost, e, ulaganje u prirodni kapital i tako dalje. Sadašnji glavni izazovi su nedostatak jedne sveobuhvatne strategije za održivi razvoj koja će navesti rokove, ciljeve, resurse i institucionalne strukture koje se time trebaju baviti. Zatim okvir VFO-a za razdoblje nakon 2020. godine. Ovaj sadašnji VFO se treba više usredotočiti na održivi razvoj i osim toga e, politika zaštite okoliša treba se uvrstiti u sve europske politike, a također treba i bolja i više financijskih sredstava. Kao što je već rečeno, Europska unija neće ispuniti prioritetne ciljeve sedmog okvirnog programa za okoliš kada je riječ o zaštiti prirodnog kapitala i bioraznolikosti. I još e, nismo uspjeli uspostaviti učinkovito korištenje resursa i smanjiti ugljik. I e, pitanje je također i kvalitete voda. Kada je riječ e, o uvrštavanju zaštite okoliša u različite resorne politike, dakle u poljoprivrednu politiku i ribarstvenu politiku, tu nam predstoje veliki izazovi kao i uvrštavanje zaštite okoliša u strukturne fondove i u kohezijsku politiku. Dobra je vijest, kao što svi znate, to što je buduća predsjednica komisije predložila Europski Green Deal koji će ona predstaviti u prvih stotinu dana na funkciji i on obuhvaća nove zanimljive teme, dakle europsku obvezu na postizanje klimatske neutralnosti, nov fond za pravednu energetsku tranziciju, e, zatim novu strategiju za bioraznolikost za razdoblje 2030. E, e, zatim novu politiku i ciljeve u vezi sa postizanjem nulte stope onečišćenja, nov akcijski plan za kružno gospodarstvo i novu strategiju od polja do stola. Dakle, to su sve teme koje su bile obuhvaćene europskim okvirnim programima za e, djelovanje u području okoliša i to je preuzeto u Green Dealu i u nadolazećem e, okvirnom programu koji bi se trebao početi pripremati od jeseni. Kada je riječ o održivom razvoju, nakon što je 2015. godine UN usvojio ciljeve održivog razvoja, Europska komisija je usvojila paket za e, održivi razvoj, što potvrđuje da se Europska unija zalaže za postizanje ciljeva održivog razvoja i donosi dugoročnu viziju. U dokumentu o promišljanju iz 2019. godine komisija je doradila tu dugoročnu viziju, odnosno iznijela je tri moguća scenarija za budući održivi razvoj i takve politike Europske unije. Europski parlament e, u svojoj rezoluciji u 7. EAP-u se založio za najambicioznije od ta tri scenarija i preporučio je usvajanje sveobuhvatne europske strategije za provedbu ciljeva održivog razvoja u Europskoj uniji i u zemljama članicama i sa detaljnim rokovima za 2030. godinu i konkretnim mjerama u smislu nadležnosti institucija za praćenje pokazatelja i za uvrštavanje ciljeva održivog razvoja u zakonodavstvo. Konkretnije, predlaže se zajednička izjava o održivosti Europskog parlamenta, komisije i vijeća kako bi se ciljevi održivog razvoja uvrstili u međuinstitucijske prioritete. Evo još neka područja gdje je Europski parlament e, prepoznao potrebu za daljnjim radom e, kada je riječ o održivom razvoju. Dakle, to su održivi globalni lanci vrijednosti i također e, dodatne obveze za poduzeća u smislu ljudskih prava i zaštite okoliša, zatim također poglave o zaštiti okoliša, u trgovinskim sporazumima, zatim E, održivost bezine e, robe, palmino ulje, biogoriva i drvo i također e, održiva proizvodnja i potrošnja hrane. I na kraju imamo financiranje zaštite okoliša. Kao što znate, komisija je predložila novi program LIFE sa 5,45 milijardi eura. Europski parlament je u prethodnom sazivu predložio povećanje na 7,27 milijardi eura i također je zatražio uvrštavanje politike zaštite okoliša u VFO, u sve mehanizme financiranja, u sve proračunske linije i predložio je također obveznu srednjoročnu reviziju funkcioniranja VFO-a. Predložio je također e, i Fond za pravednu energetsku tranziciju i kao što sam spomenula to je već uvažila Ursa von der i također je predložio isključivanje proizvodnje izgaranja fosilnih goriva i iz RDF-a i iz kohezijskog fonda. Također, buduća predsjednica komisije je u svojoj agendi za Europu i u e, dopisima Fransu Timmermansu i i Virginiusu Sinkevičiusu, nadam se da sam to dobro izgovorila, je, dakle, Ursula von der Leyen je spomenula neka precizna pitanja, dakle, bioraznolikost, e, korištenje zemljišta i prirodni kapital, e, dakle, Direktive u tom e, smislu su važne za politiku zaštite okoliša, ali treba ih jačati. Dakle, mreže Natura 2000 su još uvijek nepotpune u većini zemalja članica. Zemlje članice trebaju e, izraditi izvješće za smanjenje i zaustavljanje gubitka bioraznolikosti do 2020. godine i također 2020. godine komisija treba e, objaviti svoje izvješće o stanju prirode. Kako možemo se suočiti sa tim izazovima? Dakle, možemo, što je najvažnije, uključiti bioraznolikosti i ciljeve s time u vezi u druge politike, dakle u reformu zajedničke poljoprivredne politike, ali i u ribarstvenu politike i e, ribarstvenu politiku i u e, sredstva odnosno sustave financiranja. Zatim treba poboljšati financiranje bioraznolikosti u sljedećem VFO-u i oživjeti također europsku politiku o zaštiti tla koja je e, zapela 2018. godine, ali moglo bi je se ponovno oživjeti nakon što je objavljeno izvješće IPCC-a o stanju tla gdje se poziva također i na ulogu u ublažavanju klimatskih promjena. Zatim, Europsku strategiju za bioraznolikost treba potkrijepiti ciljevima i financijskim sredstvima i predlaže se također poboljšanje Europske uredbe o drvu i također međunarodni angažman u CBD-u iz Kopa 15 i i razradu novog globalnog okvira za bioraznolikost do 2030. godine. Kada je riječ o učinkovitosti e, resursa, kružnom gospodarstvu i upravljanju, odnosno gospodarenju otpadom, revizija Direktive o ekodizajnu je e, zatražena 2015. godine i izrađeni su razni nacrti zakonodavstva. Imamo dakle direktivu o ekodizajnu koju je za koje, kao što smo rekli, parlament zatražio reviziju 2015. godine i gospođa von der Leyen je najavila novi akcijski plan za kružno gospodarstvo. I treba također napomenuti da imamo sada europsku strategiju za plastiku u kružnom gospodarstvu. kako svladati buduće izazove, poboljšati provedbu strategije za kružno gospodarstvo i to je sastavni dio izvješća komisije o provedbi. Zatim e, proširiti područje primjene direktiva o ekodizajnu na druge e, proizvode koji nisu povezani sa energentima i uključiti također u to i kriterije e, učinkovitosti korištenja resursa i također predvidjeti nove oblike dizajna koji će osigurati dugotrajne, popravljive, učinkovite proizvode, recimo novim akcijskim planom za kružno gospodarstvo i također e, riješiti prepreke za korištenje sekundarnih sirovina odrediti minimalne standarde za e, sadržaj recikliranog materijala u određenim plastičnim proizvodima, dakle zabrana mikroplastike i kozmetike koje sadrži do 2020. godine, e, spriječiti onečišćenje mora i e, poboljšati konkurentnost e, reciklirane plastike, odrediti zakonske obvezne definicije i ciljeve u pogledu bacanja hrane i revidirati direktivu za e, korištenje e, otpadnih vozila, dakle ciljevi za određene materijale. Evo, tu imamo također neke nedostatke u vezi sa provedbom koje ću ja sada iznijeti. Kada je riječ o kemijskim tvarima i pesticidama, direktiva REACH je sada u punoj provedbi od 2018. godine. I prvo izvješće o provedbi predviđeno je za 2021. godinu. Za sada nema strategije za e, promicanje netoksičnih ciklusa materijala i za smanjenje izloženosti štetnim tvarima, kao što je bilo zatraženo u prethodnom sazivu parlamenta, i nedostaje nam zakonodavstvo za endokrine disruptore u kosmetici, u igračkama i u materijalima koji dolaze u kontakt s hranom. Kako možemo to svladati? Dakle, treba uključiti sve tvari koje stvaraju zabrinutost na popis kandidata Rića, zatim e, pozabaviti se i kombinacijskim učincima kemikalija u svim e, zakonodavnim aktima i također poboljšati provedbu graničnog e, i carinskog nadzora kako bi se spriječilo da, su, da tvari zabranjene ričom e, uđu na jedinstveno tržište. Kada je riječ o pesticidima, treba poboljšati sustav davanja dozvola u Europskoj uniji i poboljšati standarde za nadzor i praćenje pesticida uvesti ciljeve za smanjenje upotrebe pesticida, poboljšati transparentnost postupka izdavanja dozvola, odnosno primjerice stavljanjem na raspolaganje studija s time u vezi i objavljivanjem istih. Europski okvir bi trebao također poticati ulaganje u niskorizične pesticide i treba prikupiti podatke o dugoročnoj toksičnosti sredstava za zaštitu bilja. Kada je riječ o endokrinim disruptorima, komisija treba iznijeti prijedlog s time u vezi najkasnije do kraja 2020. godine, e, naročito kada je riječ o kozmetici i tvarima koje dolaze u dodir s hranom i treba također razraditi dodatne testove i e, vrednjavanje za prepoznavanje endokritnih disruptora. Zatim mikroplastika, zatražena je zabrana mikroplastike u određenim proizvodima i Europska agencija za kemikalije treba procijeniti zabranu mikroplastike koja se namjerno dodaje drugim proizvodima. Europska agencija za kemikalije je reagirala na to početkom 2019. godine tražeći zabranu takve mikroplastike u određenim potrošačkim proizvodima i i to u kozmetici, u bojama, u poljoprivredi i drugdje i također je zatražila i zabranu mikroplastike i u proizvodima za drugu upotrebu. Zatim, onečišćenje bukom, još uvijek imamo visoku razinu buke oko zračnih luka, e, poduzvučnih aviona, automobila i tu nije predloženo nikakvo usvajanje zakonodavstva unatoč tome što je Europski parlament u nizu rezolucija pozivao na to. I smatra se da bi se zakonodavnim postupcima trebalo smanjiti razinu buke i traži se od zemalja članica da razrade akcijske planove za upravljanje bukom. Zatim, morski okoliš, primijećeno je da nema dovoljno podataka, praćenja i izvješćivanja i to naročito u vezi sa procjenom zaštitnih mjera za morska područja. Predviđena je revizija zajedničke ribarstvene politike do 2022. godine i gospođa von der Leyen ne samo da je to uvrstila u kontekst smanjenja e, ribolovnog napora, nego i u druga područja. Zatim e, traže se međunarodno djelovanje kako bi se postigao sporazum u vezi sa e, zabranjivanjem subvencija ribarstvu koji dovode do pretjeranog izlova i predviđena je UN-ova konferencija za oceane 2020. u Lisabonu kada će se pružiti nam prilika da krenemo tim putem što je sve predviđeno za reviziju. Dakle, kao prvo imamo kakvoću zraka, imamo direktivu o kvaliteti zraka. Očekuje se da će se izvršiti provjera ispravnosti propisa do 2019. godine i nakon toga će se iznijeti prijedlog za zakonodavne izmjene. E, izazovi su promicanje čišće energije i e, poboljšanje atmosferskog zraka. Također se trebaju popuniti neke praznine koje su ustanovljene tijekom revizije ove direktive. Što se tiče vode za piće, Imamo jedan prijedlog za reviziju direktive o vodi za piće. Očekuju se trijalozi na jesen. Isto vrijedi i za prijedlog uredbe o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu otpadnih voda, te prijedlog za reviziju okvirne direktive o vodama. E, to je najavljeno za 2021. godinu. U odnosu na ove izazove predlaže se da direktiva o vodi za piće obuhvati dodatne tvari da se osnaže ograničenja za određene onečišćujuće tvari i bakterije, dakle da će se uvesti nove granice za većinu onečišćujućih tvari, te da će se povećati transparentnost za potrošače. Zatim to bi trebalo bolje integrirati u ostale sektorske politike kao što je ZPP. Ponovna uporaba eh, vode, otpadnih voda treba se eh, koristiti i izvan poljoprivrede i treba također revidirati direktivu o pročišćavanju voda, komunalnih voda. Što se tiče održivih financija, vjerojatno vam je poznato da je skupina visoke razine održivim financijama proizvela izvješće 2018. godine na temelju kojeg je izrađen akcijski plan koji je pretočen u zakonodavne prijedloge. Europski parlament je dovršio e, čitanje u prvoj fazi, prvo čitanje. Razgovaralo se o tome na koji način bi se mogli osnažiti ovi predlozi komisije, primjerice sustav taksonomije, e, što se smatra održivim, e, održivom gospodarskom aktivnosti. To bi trebalo proširiti na širi raspon proizvoda. Tu bi trebalo ne samo e, definirati, nego i bolje odrediti stupanj do kojeg Ispričavam se, malo sam se izgubila. Um, also, um, it should define criteria for when and how an economic... Trebali bi se definirati kriteriji uh, u kojem slučaju gospodarska aktivnost ima i negativan učinak na održivost, te trebaju postojati usklađeni, usporedivi i uniformni kriteriji u taksonomiji, uzimajući u obzir čitav um, lanac i čitav životni vijek proizvoda. Eto. Slides on the common agricultural policy. I na kraju dolazim do zajedničke poljoprivredne politike. Kao što vam je vjerojatno svima poznato, imali smo tri zakonodavna prijedloga komisije tijekom 2018. godine, strateški plan za ZPP, horizontalna uredba i uredba e, kojom se mijenja sustav. Imali smo 190 amandmana u odboru Agri, međutim oni još nisu došli do plenarne sjednice. Možda jedna od najizraženijih kritika bila upućena na račun izravnih plaćanja, da bi ih trebalo više povezati sa kriterijima ispunjavanja ciljeva u području klime i dobrobiti životinja. Zatim, e, udio nacionalnih e, doprinosa za dobrovoljne sustave za klimu i okoliš e, treba bi iznositi najmanje 30% izravna plaćanja se i dalje temelje na površini što nije prihvatljivo za postizanje ciljeva održivosti. Također je sud, revizorski sud rekao da plaćanje moraju biti vezana uz ispunjavanje jasnih e, okolišnih i drugih ciljeva. Više europskih institucija je dakle tražilo da se ZPP dopuni zajedničkom prehrambenom politikom. Evo, mislim da sam produžila e, i hvala vam na vašem strpljenju. Hvala vam. Da, niste toliko prekoračili ovih zadanih 15 minuta, ali istina je, ponekad zaboravljamo da osim klime postoji i okolišni program i mislim da ste dali vrlo dobar pregled stanja u samo 15 minuta, što nije lak zadatak. Vidim da se e, gospođa Paulis javlja u ime zelenih. Hvala. Možda sam propustila to, ali čini mi se da je vrlo važno spomenuti Također lijekove, farmaceutske proizvode u vodi za piće, površinskoj vodi, otpadnim vodama, dakle kako bi se to pitanje moglo bolje riješiti. Zatim što se tiče reciklaže plastike, mi imamo jedan problem ili barem su mi to rekli e, akteri sa tržišta zbog e, prisutnosti toksičnih tvari u plastici mnogi ne žele koristiti recikliranu plastiku jer kažu ako želimo e, prodati tu e, plastičnu ambalažu ne možemo e, koristiti recikliranu plastiku jer ne znamo što se u njoj nalazi. Zatim postoji problem i plastike u više slojeva koja se ne može na odgovarajući način reciklirati E, može li se tu možda definirati neki drugačiji pristup? Neki e, od velikih proizvođača rade na tome kako reciklirati plastiku, plastiku i od nje dobiti sirovine, dakle nešto slično nešto slično sirovinama jer, jer zapravo trenutno se ta plastika u više slova može samo spaliti, što nije dobro rješenje jer se time pogoršava, pogoršavaju klimatske promjene. Zatim produžetak rokova za pesticide povezuje se s time da države članice nisu dovoljno brzo reagirale u davanju ocjena. Dakle, tvrtke eh, podnesu zahtjev, država članica mora izraditi ocjenu, ako država članica ne odradi to u dovoljno kratkom roku, onda se automatski produžava dozvola, odnosno odobrenje. E, zanima me kako to riješiti. Mislim da je doista ključno da se da se e, doista spriječi to da te štetne tvari budu na tržištu i da ostanu i da se stalno produžuje njihov e, rok odobrenja. Mislim da doista moramo prilikom postavljanja pitanja e, se temeljiti na činjenicama. Da, pokušajte to. Da, možda će to biti novi standard i za druge. Što se tiče ekodirektive, kakve su mogućnosti da se u buduće i ugljični otisak, odnosno podaci o ugljičnom otisku e, daju potrošačima, ali da to isto tako bude poticaj za industriju, da bolje artikuliraju sve promjene tehnologije, dakle, a sve s ciljem smanjivanja CO2. Postoji li mogućnost da kod revizije, kod direktive i ta poruka bude ugrađena u procesi ili je možda bolje da imamo novu, novi sustav oznaka e, što bi značilo jasni jezik e, i jasnije informacije o ugljičnom otisku proizvoda. Mr. Wallace. Thank you very much. Um... Gospodine Wallace, hvala vam. Pa evo, samo sam primijetio u novom eh, zelenom dilu eh, predsjednica komisije eh, dakle nešto. U Irskoj smo imali dosta kontroverzi nedavno. Mala gospodarstva su pod velikim pritiskom i oni doista proizvode najčišće meso u Irskoj, međutim e, istiskuju ih veliki proizvođači koji su dominantni na tržištu, a postoji doista e, jedna kritična situacija kada je riječ o manjku transparentnosti e, što se tiče cijena. Zatim, što se tiče ovog novog dijela, i što je sa ovom transparentnošću oko finskih proizvoda. Nažalost, u Irskoj žito se uvozi, e, dakle, uglavnom iz Južne Amerike. 70% tog žita ima tragove GMO-a, međutim kada kupite e, maslac u Irskoj nigdje ne piše da proizvod možda sadrži GMO, a to bi trebalo pisati. Zanima me što misli von der Leyen o ovoj inicijativi i namjerava li također e, povećati transparentnost o proizvodima koje konzumiramo. Trenutno e, nemamo odgovarajuće oznake e, kada je riječ o niskokvalitetnom kukuruzu i soje koja dolazi iz Brazila, a to u velikoj mjeri utječe na kvalitetu naše hrane. Ovdje imamo dakle predstavnike iz instituta ÖKO, tako da oni ne mogu anticipirati što će učiniti komisija, ali možda ih možete pitati što smatraju da bi se trebalo dogoditi u smislu transparentnosti u prehrambenom lancu, tako da ako, možemo na taj način preformulirati pitanje. Hvala, mnogo je toga već e, rečeno i ja vjerujem kada bi se veći dio toga odradio da bi se zabilježilo poboljšanje. Međutim, mislim da ovdje propuštamo nešto vrlo važno. Pred nama su najmanje dvije velike krize. Jedna je e, ova klimatska, ali e, isto tako imamo krizu gubitka e, biološke raznolikosti. Dakle, mi gubimo e, ljudske, odnosno žive vrste, zato što neka živa bića nemaju uvjete za preživljavanje, tako da se zapravo gubi čitav jedan e, čitava jedna lepeza različitih dakle biljnih i životinskih vrsta. Zatim, što je sa od, rijevom riječi održivost, imamo održivu poljoprivredu i tako dalje, a svejedno se gube te vrste, dakle kako možemo govoriti o održivosti. I htio bih također pitati postoje li neki instrumenti koji bi nam omogućili detaljniju analizu takozvane održivosti. Ja bih eh, doista pozdravio tako nešto. Imam još jedno pitanje. I dodat ću ja jedno pitanje da bude zabavnije. Gospođa Volden, svi misle da sam iz Njemačke, a zapravo sam Britanka. Da, da, to mi je muževljevo prezime. Ja sam nova članica odbora, nova zastupnica, možda neću biti ovdje dugo, možda se za mjesec dana vratim kući. Čuli smo govor koji je održala Greta Thunberg u Njujorku, čuli smo i o izvješću klimatskog panela da jučer da se dakle otapa polarna kapa i ja ovdje dok sjedim na ovom odboru nemam osjećaj da moramo reagirati hitno i da postoje ti očajnički napori da iziđemo iz te situacije. E, Dakle, kao netko ko dolazi iz nevladine udruge, zanima me da li poduzimamo dovoljno, shvaćamo li ovu krizu dovoljno ozbiljno. Imam dojam da bismo na svim razinama morali imati doista radikalne politike da se situacija poboljša, da se zaustave klimatske promjene i da se poboljša situacija u vezi s biološkom raznolikošću. Imam dojam da se ne bavimo stvarno ozbiljnim pitanjima o svim područjima, poljoprivreda, trgovina, gospodarstvo, svugdje. Pa bi me zanimalo što vi mislite o tome. Znam da ne možete ništa reći u ime komisije, ali evo, svejedno. Pa možete svejedno nešto komentirati. To je točno. E, ja imam jedno pitanje. Što se tiče cirkularne ekonomije, vi ste također spomenuli da e, rješava, da bi trebalo riješiti prepreke kada je riječ o sekundarnim sirovinama, dakle kako se te, e, to apsorbira. To je problem u cirkularnoj ekonomiji. No zanima me na kakve zapravo prijedloge mislite? Dobro, dakle, evo izvolite. Thank Hvala, moram sada priznati da sam ja bila samo jedna od desetero ljudi koji su radili na ovom izvješću, tako da ovdje ima dosta stvari o kojima nisam, za koje nisam stručnjakinja i doista mi je bilo strah da ćete postaviti pitanje vezano uz e, kemijske tvari i evo upravo smo to sada čuli, imamo kolege koji se bave tim kemijskim e, proizvodima i tvarima, ali ja nisam jedna od njih, tako da ja to moram nažalost proslijediti kolegama. Ako mi ostavite svoju email adresu, mogu ih zamoliti da vam e, odgovore tim putem. Evo sad ne uspijem pročitati vlastiti rukopis. Dakle, prvi krug pitanja, jedna trećina se odnosila na to da pesticidi ostaju na tržištu kada se ocjena ne da na vrijeme. Dakle, jedan od odgovora kako pristupiti tom problemu bila bi da se naprosto zaposli više ljudi u e, tijelima koja su nadležna za izdavanje odobrenja jer to je problem u većini država članica ti postupci traju dugo pogotovo ako se provode detaljno i naprosto nema dovoljno ljudi koji bi to radili za to su potrebna dodatna financijska sredstva. I Europski parlament je u prethodnom sazivu tražio dodatna sredstva, uključujući i sredstva za službenike koji su zaduženi za e, te postupke. Zatim uključivanje uključnog otiska u eko direktivu o ekodizajnu. Dakle, da li ta opcija ili nova oznaka, e, nažalost niti to ne spada u moje područje, tako da možda ću pogriješiti prilikom davanja odgovora. Ja imam dojam da su energetika i dakle CO2 već dobro pokriveni ovom e, direktivom i da zapravo više ima problema sa resursnom učinkovitošću, a ne toliko sa utjecajem na klimu. Što se tiče e, dizajna riječi učinkovitosti, pa mislim da bi tu trebalo reći da se ne radi o tome da se proizvede najučinkovitiji proizvod, nego onaj proizvod koji troši manje energije i resursa općenito. Što se tiče dakle ovog koncepta od bilješke do stola, ne mogu govoriti u ime komisije, ali odnosno od staje do stola, ali ne znam što je sa finskim proizvodima i da li oni sadrže GMO, ali svakako bi to trebalo biti transparentno. E, dakle, to je jedna rasprava koja se vodi već duže. Zatim e, kriza uslijed gubitka biološke raznolikosti i kako poljoprivreda može biti održiva, na koji način analizirati održivost pojedinih e, praksi u poljoprivredi i drugdje. Pa postoje već brojni instrumenti i metode analize. Ne znam jesam li dobro razumjela vaše pitanje. Postoji analiza životnog ciklusa, e, protokama sirovina i tako dalje i to pokazuje jesu li neke prakse održivije od drugih. Postoje također i sustave certifikacije koje smo tijekom godina razradili za razne prakse upravljanje resursima i određivanje njihove održivosti. Mislim da problem nije toliko u mjerenju održivosti koliko je problem u tome da se ti standardi ugrade u politike jer e, glavna uprava za okoliš nije nadležna za pitanja poljoprivrede nego je to glavna uprava za poljoprivredu. Oni imaju E, dosta su jaki i imaju jak lobi, Tako da možda treba ići korak dalje i zapitati se e, kako se kreiraju određene politike, prema kojim kriterijima. Mi nismo baš prava nevladina udruga, nego smo zapravo jedna neprofitna istraživačka udruga no svejedno smatramo da Europska unija ne poduzima dovoljno, što nije greška niti jedne od njezinih institucija. Tek sada se pokazalo da su potrebne dublje promjene i da će to utjecati na životni stil svi u nas u energetskom e, sustavu, e, dakle sustavu proizvodnje energije se krenulo već u tom smjeru i postoji prihvaćanje takve koncepcije u većini država članica, iako ne u svima. Ovo je sektor gdje se bavimo infrastrukturom i tako dalje. Međutim, i u nekim drugim sektorima e, kao što su prehrambeni sektor, promet i tu su potrebne, značajne promjene. Međutim, mnogo toga će ovisiti o pojedinim potrošačima, što znači da će tu biti teže dobiti prihvaćanje javnosti jer e, to bi značilo značiti e, objasniti ljudima da je za klimu bolje da se jede manje mesa. Jedan od e, načina bio bi da zajedno s građanima razredimo viziju kako to postići, kako ih više uključiti u te procese transformacije. Mislim da bi građani bili spremniji to prihvatiti od gospodarskih subjekata koji će e, zapravo biti žrtve takvih politika. Prema tome radi se o tome da treba na neki način dobiti građane na svoju stranu kao saveznike, a ne nužno da se uvijek e, uključuju u procese oni koji smatraju da su im oduzete neke povlastice. Da se vratim na sirovine, evo kolegica će. Pa mislim da postoji velik broj područja u kojima se moramo pozabaviti. Jedno od važnih područja je što se radi, što Europska unija radi u, u smislu ekodizajna proizvoda i u smislu ambalažnih materijala da se razmišlja o tome, o onom kraju ciklusa te ambalaže, kraju kako, gdje oni završavaju i u tom cijelom procesu izbjeći neka pitanja koja su spominjali neki odgovornika ovdje imamo, imamo tri, da imate tri vrsta plastičnih materijala u jednom proizvodu koji, što kasnije kod reciklaže stvara velikih problema i kod ponovnog korištenja tih materijala, a možda nije potrebno uključiti tri različite vrste plastike u proizvod. Možda se možete ići na homogeniji proizvod i ova vrsta ekodizajna e, je jedno važno područje koje treba razmatrati, a e, treba razmatrati i sustave prikupljanja, tako da se s jedne strane e, osmisli način prikupljanja. S tim imamo velik problem odvajanje otpada se pogoršava materijali su manje čisti, manje su sortirani ili na odgovarajući način sortirani. To ovisi i o tome koje informacije dajete potrošačima, kako su označeni proizvodi i tako dalje. Postoji određeni otpad koji se može prikupljati odvojeno, primjerice od industrije i isto tako iz nekih E, područja gdje znate da imate čisti otpad koji nije zagađen i koji se može uključiti u sekundarne sirovine na neki bolji način. Ekodizajn, označavanje, a isto tako i načini na koji e, se prikuplja otpad, sve se to može poboljšati, a tu su i neka pitanja koja su vezana uz informacije, no istovremeno treba sagledati i pitanja e, na različite načine znači gledati različite tokove otpada, imamo različite vrste rasprava, primjerice o baterijama, e, imamo e, sve više akumulatora, ne samo baterija, nego akumulatora električnih vozila, zatim imamo baterije E, e-bicikala e, i e, što s tim baterijama. Trebamo imati ciklus kojim se te baterije ponovno koriste jer to sigurno nije čisti otpadni proizvod. Trebamo sagledati strategije koje razmatraju te različite tokove otpada na odvojene, odvojeno zapravo. Hvala, time smo zaključili drugi dio, imali smo klimatske izazove, izazove u odnosu na okoliš, šire gledano, bioraznolikost i tako dalje. A treća tema, Nikolaj Puškarev iz e, Europske službe za javno zdravstvo koji će iznijeti neke buduće izazove o europskim politikama javnog zdravstva. Hvala. Ja želim predstaviti pogled od ozgo na neki način i naglasiti studiju o politikama javnog zdravstva Europske unije koju je pripremio European Public Health Alliance upravo za ovu prigodu. E, cilj ove studije je predstaviti gledanje na teme i politike koje e, bi mogle promijeniti e, politiku javnog zdravstva u sljedećem mandatu. Mi ovdje nismo pokrili politike sigurnosti hrane iako naravno i te politike mogu imati značajni učinak na zdravlje i nismo uključili kemikalije kvalitetu zraka. Kako bismo signalizirali prilike i izazove, mi smo koristili isključivo dokumente EU institucija i agencija e, Svjetske zdravstvene organizacije i akademske zajednice sadržaj na jedan e, pregled sadržaja. Znači, mi počinjemo sa ključnim definicijama i konceptima javnog zdravstva, zatim imamo raspravu o e, e, ovlastima Europske unije, zatim rad koji je već dodijeljen ovom odboru i koje će imati utjecaja na, na zdravlje i te odnose. I e, dalje imamo razvoj politike i kategorizaciju na tri glavne teme. Jedna su zdravstveni sustavi, zatim sprečavanje bolesti, promicanje zdravlja i neka horizontalna pitanja. Prije nego što krenemo dalje, imamo tu neke brojke kako bismo dali kontekst cijeloj ovoj raspravi. Ako gledamo istraživanja Eurobarometra od 2017. do 2019. postoje indikacije da je zdravlje nešto što izuzetno brine Evropljene. Ako pogledamo seriju e, zdravlje, pregled zdravlja, 1,2 e, e, milijuna smrtnih slučajeva moglo se izbjeći boljim zdravstvenim politikama ili djelotvornijom zdravstvenom zaštitom. Očekivano trajanje života se i dalje povećava, iako ne toliko brzo u nekim zemljama, ali problem je što dulji život ne znači istovremeno i zdraviji život. Ako pogledamo brojke Eurostata, gotovo e, četvrtina e, života e, europljani provedu sa nekim vrstom zdravstvenog problema, invaliditeta i slično. Dakle, i naravno većom društvenom ranjivošću, što dovodi i do manjeg očekivanog trajanja života. Zatim imamo, iz, imamo rashode za zdravlje, 10% BDP-a troši se na zdravstvene sustave. Ako su to stvarni rashodi za zdravstvo i ako pogledamo šire ekonomske e, troškove zdravstva, primjerice izgubljenu dobit i slično, e, onda su ti troškovi još i znatno povećani. Istovremeno e, politike javnog zdravstva e, ostvaruju značajna povratna ulaganja jedna je pregled izračunao da je povrat na ulaganje 14 prema 1, znači jedna novčana jedinica dugoročno donosi 14 puta veću dobit. Kad govorimo o zdravstvenim politikama, na što točno mislimo? Ponekad postoji tendencija e, da se uspoređuje politika, zdravstvena politika sa politikom zdravstvene skrbi. Međutim, to nije e, u cijelosti isto. Javno zdravstvo nije isto što i zdravstvena skrbi i postoji definicija e, svjetske zdravstvene organizacije što je zdravlje. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i društvene dobrobiti, a ne samo e, izostanak bolesti ili slabosti. A javno zdravstvo je e, znanost i način da se spriječe bolesti, produži život i promiče zdravlje kroz organizirane napore društva, znači kroz različite aktivnosti. A e, politike javnog zdravstva su tu da omoguće povoljne uvjete u kojima će ljudi zadržati svoje zdravlje, poboljšati zdravlje i spriječiti e, pogoršanje zdravstvenog stanja. E, imamo takozvani e, pristup zdravlje u svim politikama, to je horizontalni pristup e, gdje se nastoji ugraditi pitanja zaštite zdravlja u sve relevantne politike. Zatim, što Europska unija može učiniti u pogledu javnog zdravlja? E, tu smo odlučili dodati ovaj dio jer u usporedbi sa drugim politikama ovdje rasprava nije tako jednostavna na području javnog zdravlja. A e, što se tiče osnaženog odgovora komisije na zakonodavne zahtjeve od parlamenta kao što je naglašeno u političkim smjernicama e, novog predsjednika komisije Počevši od samog početka, znači ovlasti Europske unije e, za djelovanje potvrđene su u ugovorima o Europskoj uniji gdje ćemo vidjeti da postoji zajednička nadležnost e, sa državama članicama za pitanja od zajedničke sigurnosti. A osim toga tu je i e, E, i obveza sudjelovanja u širim aktivnostima zaštite zdravlja. Zatim imamo e, članak 168 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije koji naglašava ovlasti oko javnog zdravstva i podržava Europska unija se može angažirati u različitim vrstama aktivnosti podrške u ovom dijelu i e, postoji ograničene mogućnosti donošenja obvezujućih zakonodavnih mjera na razini Europske unije E, znači to je uglavnom na područjima koje su vezane u zajedničku sigurnost. Također se naglasava da države članice imaju odgovornost organizirati svoje vlastite zdravstvene sustave. No ovaj članak 168 je važan i zbog toga što osigurava dužnost Europske unije da se osigura visoka razina zdravstvene zaštite u, i provedba e, toga u svim politikama. To je na neki način kodifikacija ovog pristupa, no u praksi to isto tako znači da Europska unija se može osloniti na čitav niz e, pravnih osnova kako bi provela e, programe javnog zdravstva. Imamo članak 1.1.4 e, koji je <clears throat> iskorišten recimo u direktivi o duhanskim proizvodima i u nekim drugim zakonodavnim inicijativama, no imamo i pravnu osnovu oko okoliša, politike zaštite potrošača, poljoprivrede, trgovine i tako dalje. Idemo sada na sam sadržajni dio studije gdje se daje pregled tema, prilike koje mogu oblikovati agendu javnog zdravstva ovog odbora u sljedećem mandatu. Ja bih želio dati pregled nekih od glavnih institucionalnih pokretača e, koji će vjerojatno otvoriti neke prilike za rješavanje zdravstvenih izazova. Kao prvo okupili su, odnosno ovdje smo dali pregled e, procedura koje su u, već u toku. E, tamo smo pronašli različite postupke vezane uz javno zdravstvo koje su u različitim fazama dovršenosti. Neke su u pripremljenim fazama, a neke su već u trilozima. Imamo tu i različite e, procedure, delegirane postupke, e, proračunske postupke i tako dalje, e, e, homologacija motornih vozila, nekoliko je postupaka u toku oko direktive za pitku vodu, zatim mehanizam civilne zaštite gdje Envi ima važnu ulogu u davanju mišljenja. Zatim tu su neke poljoprivredne politike, Rising Europe i neki proračunski postupci. E, još jedan važna indikacija toga što nam predstoji je misija, odnosno pismo o misiji povjereniku koji je određen za područje zdravstva ovo su teme e, kojima se treba pozabaviti, znači e, lijekovi e, koji se mogu kupiti, odnosno mogu, koje se ljudi mogu priuštiti, znači provedba uredba o medicinskim proizvodima, zatim e-zdravstvo, antimikropska rezistencija, zatim e, e, nevoljkost oko cijepljenja, e, plan pobjede karcinoma, tu su i poboljšanje informacije za potrošače na prehrambenim proizvodima i kemikalije koje su endokrini disruptori. To su sve teme koje su nabrojane u tom dijelu. Ako pogledamo prioritete vezane uz političke smjernice za komisiju, vidjeli smo da dosta tih prioriteta je blisko povezano s temama javnog zdravstva. Ako počnemo, ako krenemo od toga, imamo šest glavnih prioriteta, tako reći. Prvi, ako pogledamo Europski zeleni dil, on nudi priliku da se pozabavimo takozvanim e, okolišnim odrednicama zdravstva, kao što su klimatske promjene, kvaliteta zraka, ambicija nutog zagađenja, spremnost e, za odgovor na prekogranične zdravstvene prijetnje, E, osim toga, tu je i drugi krug prioriteta koji je vezan uz temu socijalne pravednosti i prosperiteta. Tu je planirano dosta aktivnosti, e, primjerice vezano uz europski semestar, stup socijalnih prava, rodna strategija, e, zeleni, zelena knjiga o starenju i tako dalje i tako dalje. I imamo jedan prioritet vezan uz digitalnu dob znači digitalno zdravlje. Tu je postoji veliki potencijal da se radi na danjem ostvarivanju toga, ali postavljaju se brojna pitanja etike, privatnosti, sigurnosti e, svih tih e, novih e, razvoja. Zatim imamo temu vještina obrazovanja i integracije, pokriva obrazovanje, sport, kulturu i zdravlje i zdravlje migranata. Znači tu se predlaže novi pakt o migracijama i azilu gdje će se uključiti integriranje e, državljana trećih zemalja, osobito u odnosu na zdravlje migranata. Peti prioritet snažnije Europe u svijetu. Postoje e, mogućnosti da se radi na snažnijim standardima e, za E, u međunarodnoj trgovini i ulaganjima, sporazumima o ulaganjima i te da se e, uključi uloga Europske unije u globalno zdravstvo i ciljeve održivog razvoja. I sljedeća skupina tema je integritet i inključivost e, u izradi politika. O tome smo isto već govorili. To znači da proces izrade politika treba svakako biti besprijekoran u smislu etike i integriteta, što je i uključeno već primjerice u članak 5.3 um, VHO-ove uredbe o kontroli duhanskih proizvoda. Europski ombudsman je 2016. donio odluku odnosno donio jedno izvješće koje pokazuje da stvari tu nisu sasvim riješene, a i da treba osigurati adekvatan dijalog sa građanima i odgovarajući e, rad na izradi politika. Neću ulaziti baš u ove sve teme koje su ovdje navedene, to je sve su oni aspekti koji će biti na našem dnevnom redu različite studije, a imamo i redovne potrebe za izvješćivanjem o provedbi postojećih direktiva. Ovo je samo indikativni popis, međutim u studiji se nalaze brojni drugi detalji. 2020. je takozvana ikonska godina, godina, vrlo važna, simbolična godina do koje su brojni ciljevi trebali biti, trebaju biti ostvareni E, pa treba vidjeti hoće li se neki ciljevi produljivati, obnavljati i tako dalje. E, tu su i druga pitanja koja se postavljaju vezano uz provedbu postojećeg zakonodavstva, uključujući e, direktivu o nacionalnim gornjim granicama emisija, direktiva o hrani za životinje e, sa dodatkom e, lijekova i tako dalje. Kao što sam rekao, u studiji e, ima još dosta drugih detalja koje ja zbog vremena sada ne mogu sve predstaviti. Moje zaključne napomene su sljedeće. Jedna od stvari koje je studija utvrdila jest da prilika promicanja javnog zdravlja e, je, e, postoji u različitim područjima politika, e, ne samo na području politike zdravstvene zaštite. Ova studija pokazuje da se također postoje različite pravne osnove koje omogućuju zaštitu javnog zdravlja a ako e, se usredotočimo na sljedeće zakonodavno razdoblje i prioritete koji su predstavljeni, e, postoje brojne teme gdje možemo promicati e, aspekte javnog zdravlja i neke od izazova s kojima je javno zdravstvo suočeno. I ovo je završni slajd. Neće naravno sve prilike biti u okviru izvarne odgovornosti odbora ENVI ili povjerenika za zdravstvo, a to e, postavlja daljna pitanja oko međuinstitucionalne suradnje i koherentnosti politika, a to je i tema e, koju smo imali i e, povjerenici zapravo trebaju, očekuje se od njih da više razgovaraju, više surađuju E, da se naglasak stavi na ova pitanja, a na zastupnicima ovdje u parlamentu jest da odluče e, kako će e, na ovim temama raditi dalje. Prilike su brojne u svakom slučaju i na kraju ću spomenuti tri područja koja je potrebno posvetiti dodatnu pozornost možda nisu dovoljno uključeni u različita razmatranja koje smo do sada imali, a prvo je prevencija e, neprenosivih e, bolesti koje su e, svakako najveći uzrok smrti u EU i čine 80% troškova, odnosno rashoda za zdravstvo jasno je naglašena e, veza između prevencije i neprenosivih bolesti počevši od djetinstva nadalje, međutim ovo nije jasno sadržano niti u jednom od novih strateških dokumenata. E, drugo, ljudi koji su izloženi socijalno-ekonomskim e, ranjivostima također su disproporcionalno opterećeni lošim zdravljem. Tu se trebamo pozabaviti pitanjima pravednosti i staviti posebni naglasak na ove politike i način na koji će one utjecati na nejednakosti u području zdravstva. I zadnje pitanje e, pitanje EU financiranja javnog zdravstva e, u novom programskom e, razdoblju od 2021. sadašnji zdravstveni program će se ući zapravo u program socijalnog fonda plus i imalo bi smisla razmotriti kakve će biti proračunske implikacije e, u tom smislu. Hvala vam na pozornosti. Ovo je samo kratki pregled studije koja naravno sadrži mnogo više detalja. Hvala, ovo je bio zbilja dojmljiv pregled svih tema koje će se naći na dnevnom redu i ponekad će biti upitna nadležnost kojeg odbora za ova pitanja, ali u svakom slučaju bit će na dnevnom redu. Evo, otvaram raspravu o ovom konkretnom pitanju javnog zdravlja. Gospodin Palmer želi postaviti prvo pitanje. Hvala. Hvala vam na vašem izlaganju i hvala na ovom popratnom dokumentu koji je zbilja sveobuhvatan i kao što je predsjedavajući upravo rekao je bio vrlo koristan pregled europskih prioriteta u pogledu javnog zdravlja. Evo, samo za početak rekao bih da ja dolazim u određenom smislu do drugačijeg zaključka. Vi ste u svojim zaključcima govorili o tome da ovaj odbor i Europski parlament trebaju promicati javno zdravlje, ali mislim da trebamo učiniti još i više. Dakle, zakonodavstvo treba osigurati preduvjete za poboljšanje javnog zdravlja i to ovaj odbor treba nastojati učiniti radeći na svim predmetima i utvrđujući prioritete za ovaj saziv. Dakle, postoji velika razlika između promicanja i poboljšanja i jačanja javnog zdravlja. Moje pitanje je sljedeće. U vašim zaključcima i analizi pisma koje je upućeno kandidatu za povjerenika za zdravlje, a imat ćemo ga prilike ispitati idućeg tjedna o tome, no Evo, razlog zašto sam eh, htio povući u razliku između promicanja i poboljšanja javnog zdravlja jest eh, kada sagledamo političke prioritete nove komisije, mislim da je to doista velika propuštena prilika. Ono što je pred nama zapravo je popis za kupovinu. Nema nekog sveobuhvatnog nastojanja da se poboljša javno zdravlje, zdravlje stanovnika čitave Europske unije. Imamo taj e, popis područja djelovanja, intervencija po pitanju duhana, raka i tako dalje. No, kada sagledamo političke prioritete komisije, znam da ne možete govoriti u ime komisije, ali zanimaju me vaša mišljenja o tome kao vanjskog stručnjaka. Ne vidim da tu postoji nekakva ambicija ili neki sustavni diskurs o tome kako će komisija djelovati u cilju poboljšanja zdravlja ljudi. Nema nekih prioriteta u programu, nema spomena nejednakosti. Zašto se ne spominje uopće poboljšanje ljudi u Europi, e, poboljšanje zdravlja ljudi u Europi? to možda malo i izlazi van naših nadležnosti, ali to nas ne smije spriječiti u tome da e, raspravljamo o tome kako parlament i druge institucije mogu poboljšati javno zdravlje. Nastoja nastojat to obličiti kao pitanje. Evo, to je zapravo način izražavanja. Evo, ja dolazim iz Ujedinje kraljevine i bio sam nadržan za javno zdravlje u svojem gradu u Ujedinjenoj Kraljevini i bio sam uvijek razočaran time što se ne oblikuje taj potencijal i kako se ne vodi računa o tome da treba poboljšati javno zdravlje i da trebamo biti tu što ambiciozniji. to je možda već na neki način najavilo i moje pitanje kandidatu za povjerenika sljedećeg tjedna. Hvala na upozorenju, dakle evo sada već znamo kojim ćete pravcem ići idući tjedan e, i e, Hvala na pitanju. Dovoljno ste dugo u politici da se znate nositi sa ovom drugom stranom priče. Gospođa Vajec, kao bivši zdravstveni djelatnik i poslovna žena, ne poduzetnik nego poduzetnica, treba voditi računa o jeziku. Slažem se da postoji određeni potencijal, ali to se tiče i pitanja subsidijarnosti. Jer treba vidjeti koje su obvezene na nacionalnoj razini i kako Europska unija može sudjelovati u stvaranju zdravije Europe za građane. Ja sam iz Europske pučke stranke i članica sam odbora ITRE i u tom svojstvu želimo uputiti pitanje u ime kolega iz odbora ITRE vama danas. Dakle, možda bismo mogli pozvati kolege iz odbora ITRE i ENVI da posvete neko vrijeme raspravi o biološkim znanostima kao o potencijalu i o poslovnoj prilici kojom bi se moglo riješiti neki od izazova iz konteksta strategije za oceane, jer tu dijelimo nadležnost između odbora ITRE i ENVI. Oba odbora, naime, se bave suzbijanjem klimatskih promjena, radom na obnovljivim izvorima energije i energetskoj dostatnosti. No, ono što znam iz vlastitog iskustva rada u medicini u biološkim znanostima Kina i SAD imaju daleko veće ambicije i također su spremnije to pravno i financijski podržati i također brzo organiziraju ispitivanja novih lijekova i tako dalje. To, ovo moje nije toliko pitanje koliko prijedlog, odnosno da Envi pozove odbor ITRE na jednu ovakvu radionicu i da se izdvoji više vremena za to kako bi kolege imali prilike ovo poslušati. I zapravo tu se nadležnosti preklapaju i ako se to propusti, ako ne prepoznamo podjelu svoje nadležnosti na odgovarajući način, onda bismo i propustili brojne prilike za budućnost. To je dobar prijedlog, e, o tome ćemo razgovarati, ali molim vas e, da e, kažete svojim koordinatorima u ITRE-u i u NVU da oni razmotre tu mogućnost. Evo, to je moj protuprijedlog. Gospođa Vajs kaže, učinit ću sve što mogu. Hablaba de la descripción de lo que se entiende... Gospođa kada ste govorili o opisu tjelesnog i mentalnog zdravlja moram reći sljedeće. Ja sam inače bila ministrica zdravstva u Španjolskoj i inače sam e, zdravstveni djelatnik. Dakle, u tom pogledu je učinjeno mnogo napora. Imamo e, različite zdravstvene sustave u Europskoj uniji, ali u njihovom približavanju je učinjeno mnogo. Imamo također istraživače, Europsku komisiju, različite agencije, Europski parlament, ali veliki izazov koji predstoji zdravstvu je naročito prevencija, jer imamo određenu e, očekivanost očekivanu životnu dob, gdje je Španjolska dosta prednjači i mm, radi se na mnogim metodama liječenja, takozvanoj politerapiji. I trebamo stoga igrati na kartu prevencije od rođenja do starije dobi. dosta se govori o mentalnom zdravlju i o socijalnom statusu, no nitko ne govori o tjeskobi, o samoći, recimo u slučajevima gospodarske krize poput one koje je zahvatila Europu. Trebamo se baviti i e, mentalnim zdravljem, psihološkim zdravljem našeg društva, kako e, zabrinuto zbog ovakvih situacija ne bi dovela do mentalnih oboljenja i to sa socijalnom komponentom. Trebamo uložiti mnogo u prevenciju i Vidjeli smo ovdje da jedan značajan dio bolesti se može izbjeći prevencijom. Mi radimo na području prevencije tjelesnih bolesti, dakle kažemo da treba dobro jesti, da treba disati što čišći zrak, da se treba boriti protiv klimatskih promjena, da trebamo odustati od sjedilačkog načina života, E, zabranjujemo pušenje i tako dalje, ali ne govorimo o prevenciji mentalnih bolesti u društvu. I zato je veliki izazov koji nam predstoji ne samo prevencija tjelesnih bolesti, nego i prevencija mentalnih oboljenja. Govorilo se o nejednakosti, o najranjivim društvenim skupinama koje su to iz socioekonomskih razloga i tu igra ulogu ovaj socijalni faktor. Dakle, kada je riječ o prevenciji tjelesnih bolesti učinili smo mnogo, ali treba sada pojačati ovaj aspekt eh, prevencije mentalnih oboljenja i to nedostaje u prijedlogu komisije. Evo, zanima me ako nam možete nešto reći o ovim pitanjima koje sam spomenula. Hvala. Ima li drugih pitanja? Ako nema, ja bih imao pitanje o jednom od posljednjih slajdova gdje ste s pravom ukazali na nejednakosti u zdravlju i rekli ste da bi se Europska unija trebala pozabaviti upravo tom temom. No, svakako bi bilo zanimljivo čuti što mislite da bi Europska unija mogla i trebala učiniti u rješavanju ovih pitanja i u smanjenju tih nejednakosti osim ovih drugih tema koje su kolege spomenuli. Izvolite. Hvala vam lijepa na ovim izvrsnim pitanjima. Prijeći ću odmah na prvo pitanje o promicanju u odnosu na poboljšanje zdravlja. To sam primio na znanje. Dakle, to je razlika u pristupu na neki način no to izlazi izvan okvira ove studije čija je zadaća bila izdvojiti neke od predstojećih prijetnji i izazova. To je možda više pitanje perspektive. taj sustavni diskurs, kao što ste rekli, dakle, mi smo svjesni tog pitanja, naročito smo na posljednjem slajdu nastojali izdvojiti neke od nedostataka, od manjkova i to naravno se sve svodi na jedan opći pristup prevenciji i to me dovodi do drugog pitanja, a to je da se ovo ne smatra nekom vrstom e, središnjeg stupa za djelovanje u području zdravlja. Ako to iskažemo praktičnim pojmovima, još uvijek mislim da u ovim različitim predloženim prioritetima možemo naći uporišta za rješavanje ovakvih pitanja, ali trebamo raditi na tome i trebamo inzistirati da se to pretvori u mogućnosti. Dakle, nije nam to servirano na pladnju u smjernicama i u misiji komisije. Dakle, slažem se s vama Pretpostavljam da je ova zajednička radionica odbora ITRE i ENVI dobar prijedlog. Zatim Ono što me se dojmilo jest da nije mnogo toga izrađeno po pitanju zdravlja. Postoji niz inicijativa koje su privedene kraju, ali ne vidim da se išta priprema, naročito sa strane komisije. Imamo nacrt zaključaka vijeća gdje vijeće poziva na strategiju za e, mentalno zdravlje, za psihičko zdravlje. To je barem uvršteno kao mogućnost, ali to se prema našem mišljenju uklapa i u pitanje prevencija jer to ulazi u paket neprenosivih bolesti OECD-a. Dakle, cijeli taj prostor nije pridobio dovoljnu pozornost. I ako vidimo o čemu se radi u javnom zdravstvu, to je zapravo stvaranje prilika da ljudi ostvare svoje težnje da vode zdrave i ispunjene živote. U studiji se govori o povratu na ulaganja i tu vidimo da zakonodavstvo je u najvećoj mjeri omogućilo najveće dobrobiti i, i takve povrate i također to treba imati na umu kada se hmm. razmatraju ova pitanja. Što je sa nejednakostima u zdravlju? To možemo u velikom dijelu pripisati i nejednakostima u društvu i u gospodarskom smislu ako budemo uspješni u rješavanju različitih problema s kojima se ljudi suočavaju od siromaštva do isključenosti, do diskriminacije i tako dalje, onda ćemo uznapredovati i na pitanju rješavanja nejednakosti u zdravlju. Naravno, postoje neki konkretni aspekti kojima bismo možda trebali posvetiti više pažnje. Postoji novo e, dobro izvješće Svjetske zdravstvene organizacije Spomenuto je i na jednom od ovih slajdova, vratit ćemo se na to, spominje se u dokumentu i također u prezentaciji, mogu vam to kasnije dostaviti. I u tom izvješću se navodi da postoji pet do šest područja kada je riječ o politici gdje bi se mogla ostvariti poboljšanja u javnom zdravlju i jedno od tih područja su sustavi zdravstvene skrbi, što jest važno, ali kako bismo omogućili jednakost u zdravlju, trebamo se suočiti sa čitavim nizom čimbenika u društvu i to izvješće to prikazuje i to na dosta detaljan način. Hvala, pozabavit ćemo se time. hvala, ovime smo završili ovaj prijepodnevni dio gdje smo razmotrili političke izazove u smislu zaštite okoliša, suzbijanja klimatskih promjena i javnog zdravlja i kao što smo rekli na početku, sigurnost hrane je u našoj nadležnosti i to je još jedan izazov, ali to nije ušlo u današnju raspravu. Time smo završili i ovo tjedni dnevni red za naš odbor. Idući tjedan naravno imamo saslušanja i naš prvi sastanak je e, nakon toga predviđen za 6. i 7. studenoga, ali samo da znate, možda ćemo predvidjeti još jedan dodatni sastanak 31.10. u Strasburu. Evo samo najavljujem da bi se to moglo pojaviti u našim rasporedima, ali naravno izvijestit ćemo vas o tome na vrijeme. Evo hvala, to bi bilo sve za ovaj tjedan. Vidimo se sljedeći puta.